počnemo s glasovanjem. E, prva obavijest, kolege, molim vas, zauzmite sva mjesta. The e, Prvo priopćenje. Predsjednik je zaprimio od e, kluba EKR-a zahtjev da se promjene osobe u odboru i u delegacijama. E, te nominacije bit će navedene u zapisniku današnje sjednice. Ako se ne zaprimi nikakva primjedba e, do usvajanja zapisnika,